nestalih izdavača u Hong Kongu. Riječ ću najprije dati autorima rezolucije. Prvi je gospodin Butikofa na dvije minute. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Slučaj pet trgovaca knjigama iz Hong Konga e, razlog je za veliku zabrinutost jer ovaj slučaj e, gdje su osobe najprije nestale, a potom su pod misterioznim okolnostima se ponovo pojavile u Kini, a to se ne ograničava samo na ovih pet izdavača. To se tiče na primjer jednog e, e, novinara ili sina dvoje odvjetni, kineskih odvjetnika boraca za ljudska prava. Vjerujem da mi, dakle Europski parlament, moramo jasno izraziti svoje stajalište da ovakva e, praksa prisilnih e, povrataka u Kinu, odnosno otmica i odvođenja u Kinu, da je to potpuno neprihvatljivo. Upozoravam da, je, da su dva od ovih pet izdavača e, da uživaju e, prava građana, odnosno državljana e, zemalja članica Europske unije. Zato se ti slučajevi i nas tiču mislim da se kineske vlasti varaju u vezi sa ovim što čine. Postoji jedna kineska poslovica koja glasi e, kamen koji ste podigli pašće vama samima na e, stopalo. Meni se čini da je e, to i ovdje slučaj. Poštivanje vladavine prava u Hong Kongu i e, načelo jedna zemlja dva e, sustava dakle to su važna e, načela i mi tražimo od Kine da se pridržava tih načela jer u protivnom se radi o kršenju međunarodnih, međunarodnog prava. Hvala lijepa gospodin Korao, izvolite. U, hvala. U Kini E, čini se vrlo mali broj ljudi piše, a još manji broj ljudi se bavi izdavaštvom. To je e, očit e, slučaj to je očito slučaj zato što se u Kini primjenjuje cenzura režim u Pekingu provodi takav, takvu praksu E, odnos između Europske unije i Kine vrlo je važan. Mislim da je važno da se jača trgovinska razmjena i diplomatski odnosi, ali to je moguće samo ako postoji poboljšanje u vezi sa poštivanjem ljudskih prava u Kini. E, moramo tražiti da se tamo jačaju demokratski procesi i vladavina prava. E, moramo na tome inzistirati osobito u svjetlu ovih navedenih događaja. Hvala lijepa. Gospodin Panceri ima riječ. Hvala lijepa. Gospođo predsjedavajuća, u posljednja, četiri mjeseca e, ovi izdavači iz Hong Konga su nestali, a neki od njih imaju građan, e, državljanstvo Švedske i Ujedinjene kraljevine. E, čini se da su nestali zbog svojih političkih uvjerenja e, to jasno predstavlja povredu ljudskih prava i vrlo je uznemiravajuće e, ponašanje i takva praksa e, koju primjenjuju kineske vlasti ne poštuje e, načelo autonomije Hong Konga i načelo e, jedna zemlja dva sustava. Mi smo vrlo zabrinuti u vezi sa sudbinom ovih kineskih izdavača koji su ujedno i građani naših zemalja. Važno je da e, inzistiramo i tražimo od kineskih vlasti da se ove ljude pusti na slobodu. Hvala lijepa. Ispraćavam se, ali nećemo moći uzimati plave kartone jer smo ograničeni vremenski. Gospodin Kelav ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuće povjerenice. U prošlo, prošle godine u siječnju tisuće su eh, demonstranata protestirale u Hong Kongu. A među njima su bili i neki E, lokalni izdavača. Kaže se da su odvedeni u Kinu i mi smo e, kao i tisuće hongkonskih građana zabrinuti za njihovu sudbinu. Hongkong ima e, autonomiju na temelju načela jedna zemlja dva sustava e, koji, koje dopušta slobodu govora. E, želimo podsjetiti hongkonške vlasti e, da je neovisnost izdavača, novinara i tako dalje da se mora poštivati i pozivamo da se odmah preskine, prekine sa povredama ljudskih prava. Zahvaljujem zastupnik Belder na minutu. Zahvaljujem predsjedateljice. U pripremi za ovu raspravu e, pogledao sam Morning Post južnokineske novine u kojem piše da je najbrži način da se od Hong Konga e, pređe granica i uđe u Narodnu republiku Kinu je da jednostavno otvorite knjižaru ili izdavačku djelatnost. I dodao bih na to da čak i bez valjenih putnih dokumenata to se čini prilično e, izgledno. To je bio slučaj i sa osobama koje su prošle godine nestale. E, duga ruka Pekinga doseže i do Hong Konga. Mislim da moramo biti vrlo oprezni sa režimom predsjednika Xi'a. Dakle, Morning Post South China je kritična, su novine koje su kritične, neovisne i novinari bi trebali određivati svoj posao nesmetano, no dolazi do flagrantnih kršenja, a osobito načela jedne zemlje dvaju sustava. Zbog e, konkurentnih interesa naših država članica i mi smo podijeljeni po ovom pitanju što Pekingu zapravo daje e, slobodne ruke i može zavaditi pa vladati. Zahvaljujem zastupnica Kalinte. Hvala vam. Ljudska prava na tuđivo su pravo. To znači da poštivanje ljudskih prava mora biti povezano uz sva druga prava. Ne može se poštivati samo neka prava, a ne poštivati druga, ovisno o interesima koje zagovarate. Nažalost, ove hitne rezolucije u našem domu sve više spadaju u domenu tog poštivanja samo nekih prava i to onih prava koja zagovaraju velike koalicije. E, naše karakteristike razlikuju se od onih u Kini, no moramo se pobrinuti da sloboda izražavanja bude zaštićena, što nije bio slučaj kod ovih prodavača knjiga. Također moramo imati na umu da homoseksualne osobe neprestano doživljavaju progone i to su sve kršenja ljudskih prava. Također imamo tisuće žena imigrata koje se uvozi kao radnike u domaćinstvima, no žive u gotovo robskom stanju. I njihova prava se krši i to su očito jasna kršenja ljudskih prava. Dakle, kada govorimo o ljudskim pravima, konačno moramo početi braniti sva ljudska prava. Zahvaljujem zastupnik Farija. Gospođa predsjedateljice, pet novinara koji su poznati po objavljivanju kritičkih radova usmjerenih e, na kinesku vlast nestali su u Hong Kongu proteklim mjesecima u uvjetima koji podsjećuju na roman Agate Kristi. Imamo načelo jedne zemlje, e, dva sustava, što je do sada omogućavalo očuvati slobode u Hong Kongu, kakve ne postoje u ostatku Kine. No, od dolaska Xi Jinpinga na vlast, vidjeli smo da se represija širi diljem Kine. Nestanak ovih trgovaca knjigama prekoračio je sve prihvatljive e, linije. Dakle, legitimitet neovisnosti Hong Konga ovdje je doveden u pitanje, a ljudi koji su koji zagovaraju svoju slobodu i slobodu izražavanja u Hong Kongu doživljavaju ovakve sudbine. To nije prihvatljivo e, nikome u međunarodnoj zajednici. Hvala vam. U ime klubova zastupnika, zastupnik Venta, prvi ima riječ na jednu minutu. Hvala vam. Kina ima svoje probleme, gospodarski rast najsporije je u 25 godina, izbore u Tajvanu pobjedio je demokratski kandidat koji najavljuje smanjenje kineskog utjecaja na ovom otoku. A trgovci knjigama počeli su nestajati u čudnim okolnostima. Čini se da su oni oteti zbog toga što su ono što su oni izdavali i prodavali, e, zbog toga što je to bilo kritički nastrojeno prema vladi u Pekingu. Tisuće ljudi u siječnju je prosvjedovalo protiv ovih otmica i ono sa čime se ovdje suočavamo je zapravo budućnost slobode Hong Konga i pravila jedne zemlje dvaju sistema. Europski parlament u svojoj rezoluciji izrazio je ozbiljnu zabrinutost i pozivamo tijela Kopnene, Kine i Hong Konga da ovo istraže. Zastupnik Leinen. Hvala vam. Ovo načelo jedne zemlje dvaju sistema i obredbe koje su u tome utvrđene omogućavaju slobodu izražavanja, slobodu e, tiska i zbog toga je od vrlo iritirajuće što slušamo ovakva izvješća o novinarima koji su bili kritički nastrojeni i nakon toga su tajanstveno nestali kao i prodavači knjiga. Dakle, to je dovelo do zabrinutosti e, na globalnoj razini. A što se tiče jamstva koje je Kina dala Hong Kongu, da li je to još uvijek primjenjivo? E, prodavači knjiga nisu činili ništa nezakonito jer u Hong Kongu imaju pravo na svoje aktivnosti. Pozivamo na tijela kako u Hong Kongu tako i u Pekingu da nam pruže informacije o tome gdje se nalaze ove osobe. Isto tako želimo da budu pušteni na slobodu ukoliko nisu počinili ništa nezakonito. Dakle, moramo unijeti svjetlo ondje gdje postoje tama i zagovarati prava ovih ljudi. Zahvaljujem. Pokušat ćemo uzeti šta više javljanja za riječ. E, zastupnica Petir prva ima riječ. Lijepo, gospođo predsjednice. Nestanak pet zaposlenika iste izdavačke kuće za koju se smatra da je kritična spram kine sije užas u hong kongu. knjižare sa polica skidaju politička djela izdavači i vlasnici trgovina u kojima se prodaju knjige zabranjene na kontinentu osjećaju se ugroženima pet nestalih radilo je za tvrtku poznatu po knjigama e, nesklonima kineskoj vladi. slučaj izdavača e, lia boa izaziva posebnu zabrinutost. nestao je iz svog doma u hong kongu suprotno ostaloj četvorici. tri zaposlenika nestala su dok su se nalazili na jugu kine četvrti u tajlandu. praksa otmica i prisilnih odvođenja u kinu je neprihvatljiva dužnost nam je osigurati otvoren prostor kako bi se čula različita mišljenja. kina gazi uvedeno načelo jedne zemlje dva sustava te ovakvim ponašanjem gazi slobodu govora i dostojanstvo ljudi što je neprihvatljivo. hvala Prošli mjesec pet poznatih trgovaca knjigama u Hong Kongu nestali su. Oni su bili poznati po svojim kritikama upućenim vladi u Pekingu. Oni su kritizirali zakulisne igre i niz skandala koji se ondje e, događa i o kojima su oni izvještavali. Mnogi u Hong Kongu vjeruju da što se tiče nestanaka petero trgovaca knjigama, da su za to odgovorne vlasti. I zbog toga je došlo i do prosvjeda. Ljudi su izašli na ulice kako bi se založili za zaštitu ljudskih prava sviju moramo osuditi ovakva kršenja ljudskih prava i pozvati na poštivanje slobode izražavanja za novinare, građane, izdavačke kuće. Moramo se pobrinuti da bude provedena odgovarajuća istraga i da se dozna gdje se ovi ljudi nalaze. Hvala. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Ja bih podržao prijedlog ove rezolucije. Mislim da ova priča ima dvije glavne stavke, ...pri svega sloboda govora, a druga stvar je sudbina pet osoba koje su tajanstveno nestale. Trebali smo inzistirati da Kina objasni da li je uključena u ove događaje i što se s tim ljudima dogodilo. Druga ozbiljna stvar je kakva je komunikacija između kopnene Kine i Hong Konga i da li načelo jedne zemlje dva sistema se uvijek poštuje. Mislim da priča ovdje ovih, ovih pet osoba lijepo pokazuje da taj sistem više ne postoji i da Kina pokušava kršiti prava Hong Konga kako god to može. Mi bismo trebali potaknuti studenta i opoziciju u Hong Kongu da se bolje bore za svoja prava jer je to naša dužnost. Zahvaljujem zastupnik Castaldo. Zahvaljujem. Danas u Kini ne radi se samo o pet prodavača knjiga ili izdavača ili novinara koji su nestali. Sistemi. Non esiste più, colleghi, inutile nasconderci. Zapravo ovdje nestaje na čelo jedne zemlje dvaju sistema i to se ne može prikriti. Cenzura funkcionira tako da nestaju oni koji imaju nešto kritično za reći protiv vlade. Ovi ljudi su platili cijenu, a platit će i drugi. I ja tvrdim da trebamo konačno zahtijevati da se počne provoditi načelo jedne zemlje dvaju sustava. Geopolitički položaj Kine ne može diktirati naše ponašanje i moramo zahtijevati da ovi ljudi budu pušteni na slobodu i da se prestanu kršiti sve potpisane konvencije. Europska unija konačno mora biti dosljedna u onome što zagovara. Zahvaljujem gospodin Polčak. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Zahvaljujem. Ja vjerujem da eh, trgovci knjigama koji su osobito ovo dvoje koji su europski državljani, su tek kap u moru mnogih primjera kršenja ljudskih prava u Kini, kao i u Hong Kongu. Sjetimo se što je Kina obećala kada je preuzela Hong Kong od Velike Britanije i pogledamo i sagledamo jasno da su građani Hong Konga navikli na ljudska prava, a umjesto obećanja Kine vidimo samo dodatni pritisak, eh, administrativni sistem, kršenje ljudskih prava i to se provodi vrlo dosljedno. To se neprestano ponavlja i zbog toga bismo trebali inzistirati da Kina poštuje ono što su obećali kada su Hong Kong preuzeli od Velike Britanije. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. U Hong Kongu danas svjedočimo kršenju ustava otimaju se i zatvaraju trgovci knjiga i izdavači, zatim ih se muči i tako se iznuđuju priznanja. Mislim da to zapravo sve pokazuje pravo lice trenutnog kineskog režima. Oni ne poštuju čak niti svoje vlastite zakone i e, ne poštuju niti načelo jedne zemlje, dva sistema. Slične prakse vidjeli smo e, ne toliko davno i u mnogim europskim zemljama i neki od nas osjećaju se obveznima da podrže sve osobe protiv kojih postoje diskriminacija gdje god one živjela. Zbog toga snažno podržavam devetu točku rezolucije gdje govorimo da odnos između Europske unije i Kine moraju biti temeljeni na učinkovitom otvorenom dijalogu koji se bavi pitanjima ljudskih prava. Hvala. Zahvaljujem, ovime završavamo spontane javljanje za riječ i riječ sada ima povjerenica kretu. Gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Nedostatak informacija o stanju petero osoba koje su povezani uz izdavačku kuću Mighty Current vrlo zabrinjavajuće. Dvije osobe su i europski građani, imamo švedskog i britanskog državljana, a u slučaju e, Guminaja on je nestao u Tajlandu sredinom listopada. Funkcioneri u Hong Kongu tvrde da su to kršenja e, ljudskih prava, a agencije za provođenje zakona e, ne bi smjele djelovati na teritoriju Hong Konga ukoliko one dolaze iz Kine. Poštivanje slobode izražavanja je nešto što je temeljno svim slobodnim društvima, a vlasti u Kini, Hong Kongu i Tajlandu trebale bi istražiti i razjasniti okolnosti nestanka ovih osoba u skladu s vladavinom prava. Kao što je e, izjavio, izjavila predstavnica, visoka predstavnica Mogherini, ovi pojedinci koji su nestali u Hong Kongu i još uvijek ne znamo ništa o njihovom stanju. U bliskom smo kontaktu sa Hong Kongom, Švedskom i Velikom Britanijom u rješavanju ovog pitanja. Isto tako zatražili smo već daljnja objašnjenja kineskih tijela u Pekingu. Trenutno nemamo pouzdane odgovore kineskih vlasti na naše zahtjeve i Hong Kong, Švedska i Velika Britanija još nisu doznale ono što su zahtjevale. Mi dalje tražimo da se razjasni status ovih pet osoba te da se dopusti pristup do ovih europskih državljana. Zahvaljujem. Hvala vam. Zaprimili smo sedam prijedloga za rezoluciju, odnosno završavanje rasprave.